Hello. Welcome everybody. We are going to start with our session. Dobar dan svima. Krenut ćemo sa sastankom. Danas ću ja voditi sastanak i želim poželiti posebnu eh, dobrodošlicu i zaslanstvu iz Afganistanskog parlamenta oni su odlučili podijeliti malo vremena sa nama i nama je velika čast da ste gosti našeg odbora. Dobro nam došli i hvala što ste, hvala što ste ovdje. To su dakle naši gosti iz Afganistana, zemlje kojoj je potrebna naša pomoć i mi želimo pomoći uspostavi demokracije i naravno u poboljšanju situacije žena u vašoj zemlji. Hvala vam još jednom što ste došli. Prva tema je vrlo važna, o tome smo već razgovarali ovdje u ovom odboru, suzbijanje, to jest iskorjenjivanje prakse genitalnog sakačenja žena. Imam, imam jednu e, obavijest za vas. U pripremi je e, vrlo e, interesantan izvještaj o tome koju priprema Europski institut za ravnopravnost spolova i tu ćemo pronaći zanimljive podatke koje je uvijek vrlo teško prikupiti. E, izvještaj je ovdje u prostoriji, možete ga dobiti. Naša... E, pardon. Dakle, danas će sastanak biti malo drugačiji nego inače. Ja bih rekao da će to biti jedan sastanak otvorenog tipa. Najprije ću dati riječ našim gostima. Nakon toga će Europska komisija imati priliku govoriti, a nakon toga svi, ne samo zastupnici, već svi koji su zainteresirani za postavljanje pitanja ili za komentare dobiti će priliku e, da se jave. Riječ je o vrlo važnoj e, temi i mislim da je dobro da otvoreno razgovaramo o ovome. Naša prva gošća dolazi iz Europske unije, još smo u Europskoj uniji, iz Ujedinjene kraljevine. <laughs> oprostite, ovo bila šala. E, to je Nana Otu Oyortei. Jesam li to dobro pročitao? Gospođa Ortej ima jako puno iskustva u e, dakle, oko genetalnog sakačenja žena. Ona je trenutačno izvršna direktorica Forward. a e, to je jedna organizacija koja se E, bori protiv ovakve prakse u Ujedinjenoj kraljevini. Jako je puno e, radila i u direktnom kontaktu sa e, žrtvama, dakle ne samo kroz teoretski istraživački rad. I zbog toga smo sad smatrali da bi bilo vrlo interesantno da ovaj odbor čuje njezino izlaganje. Tako da, drago nam je da je gospođa Oto Ortej danas sa nama i sada ću joj dati riječ. Rekla vam je da ćemo e, najprije pogledati jedan e, video koji, će, e, koji je vrlo pedagoški. Tako da, gospođo Ornana, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Drago mi je da sam danas sa vama i da vam mogu govoriti o zaštiti žena i djevojčica od genitalnog sakačenja. Počet ću sa jednim filmićem koji je dugačak oko tri minuta i koji je dobio e, nagradu za podizanje svijesti. Tako da, eto, najprije ćemo to pogledati.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 can end FGM. This is a traumatic experience. Ovo je vrlo traumatično iskustvo i kao što kaže i sam film, film zajedno se možemo boriti protiv genitalnog sankačenja žena. Sami to ne možemo ostvariti, ali zajedno da. I ja sam ovdje u ime organizacije Forward. Riječ je o zakladi za istraživanje zdravlja žena i za razvoj. Mi smo žene iz afričke e, dijaspore, organizacija je registrirana 1985. Djelujemo u Ujedinjenoj kraljevini, u Europi i u četiri zemalja Afrike. E, najviše se bavimo genitalnim sakećenjem žena, e, dječjim brakovima. Bavimo se genitalnim sakaćenjem žena, ali u Africi smo shvatili da postoji jako puno poveznica između te tri teme. E, naša želja da žene i djevojke u Africi žive u dostojanstvu i da mogu uživati u zdravlju i imati jednake mogućnosti. O čemu ovdje govorimo? Znamo da se genitalno sakačenje ne događa samo u Africi, već i u drugim dijelovima svijeta. Više od 200 milijuna žena i djevojčica su doživjele neki oblik genitalnog sakačenja. A novi, nove studije UNICEF-a su te brojke potvrdile 2016. Kad govorimo o dječjim brakovima, to također sada dolazi na agendu. E, jedna od šest djevojčica u dobi između 15 19 godina su već oženjene u nekakvoj uniji. I 75% žena koje imaju obsestričnu fistulu su također e, prošle kroz porode koje su trajale tri dana ili više. U brojnim afričkim zemljama, azijskim zemljama, to i dalje e, traje i to posebice u radnim područjima. Reći ću vam čime se bavi naša zaklada, e, koji pristup imamo. Mi smatramo da moramo biti glasni kad je riječ o ovim temama, jer nas se to sve dotiče. I moramo biti glasni i kad je riječ o definiranju politika, ali i u praksi. I to e, radimo kroz mreže, te kroz e, sudjelovanja u pripremi strategije i to na tri strateške razine. U Ujedinjenoj kraljevini imamo e, znatnu zajednicu, dijasporu, e, mnogi su migrirali u Ujedinjenu kraljevinu, kraljevinu da. a i u Africi ti su problemi mnogo izraženiji i mnogo učestaliji a surađujemo i sa europskim partnerima. Tako da mm, rad na te strateške razine je najbolji način da to riješimo. E, suradnja prilikom pripremi politika znači da moramo sudjelovati u pripremi politika ne samo u Ujedinjenoj kraljevini već i u Africi e, te na razini Europske unije, dakle sa Europskom komisijom i parlamentom. U Ujedinjenoj kraljevini e, se bavimo sa četiri područja to su zagovaranje i sudjelovanje mladih, e, pružajući zaštitu mladima, e, suradnja u zajednici i pomaganje u pristupu uslugama. Vodili smo jedan program za mlade ljude u proteklih šest godina i taj program bio ključan za e, uvođenje promjena i za to da se glasovi mladih napokon čuju. Isto tako educiramo stručnjake i to je omogućilo e, stručnjacima da imaju više samouvjerenja, da imaju vještine i znanje, da na odgovarajući način e, pruže pomoć ženama i djevojčicama koje su bile žrtve genitalnog sakačenja. Naš program za zajednicu ima za cilj osigurati e, sudjelovanje i žena i muškaraca kao voditelja za održive promjene. I tu imamo jedan od najvećih projekata u Bristolu, riječ je o problemu za razvoj zajednice u kojem radimo zajedno sa zagovarateljima e, u zajednici, sa lokalnim e, vlastima te donositeljima politika i sve to kako bismo ostvarili promjene. Tako da naš rad u donošenju politika znači i da e, želimo informirati i mijenjati politike, e, ne samo u Europskoj uniji, već i u Ujedinjenoj kraljevini. Naš se rad temelji na istraživanju i htjela bih istaknuti neka istraživanja koja smo nedavno proveli u e, Londonu. koristimo istraživanje u zajednici kako bismo informirali. Na taj način se odražavaju glasovi razgovarali smo sa ženom iz Kurdistana i ona je rekla, ljudi ne govore o genitalnom sakačenju. Tek se odnedavno počelo o tome govoriti. Ljudi nisu nikada ranije o tome govorili. Žena iz Gambije je rekla sljedeće. Uvijek postoje različita mišljenja. Neki smatraju da bi se to trebalo provoditi, a neki smatraju da ne. Ovdje nije riječ o vjeri, već o kulturi. Jedna gospođa... Jedna mlada gospođa iz Sierra Leona je rekla, ako ulazite u to društvo, onda dakle prolazite inicijaciju i dakle osakate vas to znači da ćete biti prihvaćeni u društvu. Tako da ljudi prolaze kroz to zato što žele biti prihvaćeni u društvu. Jedna gospođa iz Gambije je rekla, ja sam otišla s djecom u Gambiju i moja je baka htjela da genitalno sakatimo e, djecu. Ja sam rekla da ćemo u jednoj kraljevini uhititi ako to učine. Ovi primjeri pokazuju da moramo e, koristiti istraživanje i glasove iz zajednice kako bismo obučili dionike, ali kako bismo educirali donositelje zakona i politika. Zakon je vrlo instrumentalan i iako zakon iako za zakon smatramo da ne funkcionira, on ipak štiti žene i žene ga koriste kada se vrate kući. Tako da to je način na koji možemo oblikovati naš rad u zajednici. Ovaj projekt u Bristolu e, se također temeljio na znanstvenom istraživanju, a istraživanje je e, pokazalo gdje leži problem. Tako da je sad Bristol e, iskoristio znanost, to jest projekt u Bristolu je koristio znanstvene podatke kako bi došlo do promjena na gradskoj razini. Rad naše zaklade s mladima uključuje rad u školama, a rad u školama se temelji na modelu koji se zove Zlatni trokut. To podrazumijeva suradnju sa školama, sa e, dakle, osobljem, sa učenicima i sa roditeljima. To je najbolji način da to osiguramo. Prevenciju i zaštitu. Rad u školi bi se trebao temeljiti na načelu da se ne nanosi nikakva šteta, da se stvara prostor za škole, i da se u školi stvori sigurno okruženje za sve. Ali isto tako je da se genitalno sakačenje uključi u e, kurikulum, u nastavni kurikulum, pogotovo kad je riječ o građanskom obrazovanju. I da se o tome e, razgovara. No, najviše od svega želimo osigurati e, da osnažimo i uključimo mlade ljude to je bilo ključno u našim školskim programima. Dobili smo podršku od britanske vlade i zbog toga smo i uspjeli uključiti škole. Sada bih govorila i o potrebi da se grade mostovi diljem cijele zemlje. Genitalno sakačenje žena je problem koji je transnacionalan i stoga traži transnacionalna rješenja. Stoga, izgradnja mostova sa zemljama porijekla je ključna za promjene. Ne možemo raditi sami u Europi u izolaciji s drugim zemljama. I to posebice se odnosi na Afriku, Aziju i Bliski istok. Stoga moramo mm, podržati lokalne pokrete jer je to ključno za stvarne promjene. Moramo pružiti organizacijsku podršku, financijska sredstva i omogućiti im da se razvijaju. Izgradnja mostova oko tema koje se poput prava djevojčica i dječjih brakova, e, to može dovesti do znatnih promjena. I mislim da upravo u tom području možemo e, učiniti mnogo za žene i za djevojčice. A sada želim nešto reći o partnerskoj suradnji. Jedna od stvari e, koje smo otkrili jest na koji način se grade mostovi prema određenim uzor mode obrastima po Europi. U Europi smo gradili partnerstva. Imamo 15 e, partnera u 11 zemalja članica Europske unije i zajedno e, radimo na iskorjenjivanju genitalnog sankačenja žena. Sljedeći mjesec ćemo objaviti jedan izvještaj o genitalnom sakačenju žena, o direktivama o azilu i kvalifikacijama, e, te tu pružamo smjernice za organizacije koje se bave azilantima. Bili smo ključni i u organizaciji i jedna od stvari na koju smo vrlo zahvalni je činjenica da je Europska komisija ovoj mreži omogućila da se konsolidira i to upravo zahvaljujući sredstvima Europske unije. E, još, još jedan rezultat našeg partnerstva je partnerstvo sa Afrikom. Forward, zaklada Forward je e, članica mreže TGG, narašta i djevojčica, a to je konzorci koji uključuje zaklade Equity Now i Forward. Program je započet u siječnju 2014. Pre, e, po, pod vodstvom pokojne Efue Dorkoneu. Ona je bila predvodnik u borbi protiv genitalnog sakačenja. E, danas ima nekoliko e, programa za iskorjenjivanje ove prakse i to uključuje i UNICEF-ov program te program istraživanja e, kojim se nastoji prikupiti globalna baza podataka. Tako da ovo je novi pokret koji pokušava mm, predočiti kako zajedno možemo iskorijeniti genitalno sakačenje žena. I činjenica je da u brojnim afričkim zemljama ljudi rade izolirano i njihov rad nije koordiniran. Isto tako smo pokušavali povezati teme sa genitalnom sakačenjem i jedna od tema koja je dosta bila zanemarena do sada je suradnja s muškarcima. Men Speak Out je jedan od e, najstrateških e, projekata. E, partneri su nam u Belgiji i u Nizozemskoj kojim se pokušava pokazati i uloga muškaraca u iskorjenjivanju ove prakse. Isto tako radimo i na obuci i radimo sa Europskom platformom za znanje kako bi stručnjaci mogli doći do znanja o e, genitalnom sakačenju i kako bismo osigurali da svi imaju pristup standardiziranim informacijama koje se onda mogu koristiti u drugim europskim zemljama, pogotovo u onima koji tek sad kreću sa e, radom na ovom području. E, još bih povezala genitalno sakaćenje sa drugim temama. To je vrlo usko povezano sa dječjim brakovima, to u velikom broju zemalja. U drugim zemljama to je vezano i uz prisilne brakove. Moramo priznati da fistula ili e, ostali slučajevi se pojavljaju upravo zbog e, prakse genitalnog sankačenja. I na kraju još želim reći sljedeće. Ako želimo iskorijeniti genitalno sakačenje, moramo se odmah pozabaviti određenim izazovima. Kako ćemo osigurati da imamo na raspolaganju sve potrebne informacije i dokaze. FKM nije samo uh, afrički problem. On se događa u Aziji, na Bliskom istoku i te zemlje treba okupiti. Nemamo standarde za obuku, nemamo dovoljno specijalističke podrške, E, nema strateških e, financija za intervencije u zajednici. Kako ćemo to e, postići ako ne budemo riješili ove probleme? Bojim se da nećemo moći napredovati. Tako da ako želimo napredovati, moramo raditi zajedno. Ako budemo bili sami, nećemo uspjeti. I na kraju bih završila s jednim pozitivnijim filmom o genitalnom sakaćenju gdje je, promjene, gdje je do promjene stvarno došlo i ovdje je riječ o e, stvarnoj priči, o stvarnom e, događaju.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 Thank you very much. It's been a pleasure talking to you about our work and to see that hope can be possible if we work together. Hvala. Vrlo je eh, bilo lijepo raditi s vama i pokazati vam da je naš rad nešto što vrijedi i da je moguć. Hvala. Thank you very much, Ms. Hvala, gospođo Orte, naročito za ovaj sretni završetak, jer pokazuje da je uvijek moguće stvari promijeniti a sada je vrijeme za predsjednika komisije. Izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala gospođi Orten na ovoj zanimljivoj prezentaciji. Europska komisija poduzima e, stvari u smislu kršenja ljudskih i dječjih prava. 2013. izdat je dokumenat o eliminaciji genitalnog skačenja žena i ravnopravnost spolova. To je ključna stvar uh, u podršci žrtvama. Mi također djelujemo u pet prioritetnih područja. Ja ću vrlo brzo ih proći. Prvo je poboljšanje znanja iz e, prikupljanja podataka, zatim prevencija, zaštita, tuženje i e, konačno eliminanje genitalnog sakričenja žena u cijelom svijetu. Sad ću govoriti o prikupljanju podataka i širinu znanja jer je to vrlo važno. Procjene pokazuju da 200 milijuna djevojčica i žena širom svijeta su podvrgnute genitalnom sakačenju. Pola milijuna ih je u Europskoj uniji. To su procjene. Trenutno nema službenih podataka o tome. I ne možemo izmjeriti koliko je ovaj fenomen raširen. Vrlo je teško procijeniti broj e, djevojčica kojima to prijeti. Imamo jako malo pouzdanih e, informacija o tome tko to provodi, gdje i zašto. Znači, poboljšanje kupljanju podataka je prioritet za komisiju. Već ste spomenuli studiju koju je napravila Europska agencija za ravnopravnost spolova u tri države članice u sljedećih nekoliko godina, odnosno sljedeće godine još pet e, država članica Europske unije će biti obuhvaćeno istom analizom koju će izvršiti institut. Zatim E, univerzitet u Gentu e, je proveo studiju o prevalenciji. Oni su ustanovili zajedničku metodologiju prevalencije koja se može koristiti u svim državama članicama Europske unije. Dokument se fokusira na prevenciji. Mislimo da je važno pokušati postići održivu promjenu u društvu i s toga financiramo nacionalne kampanje kao i nevladine udruge i transnacionalne projekte koje rade na terenu i donose promjene u život tih žena. Još jedna stvar koju želim naglasiti je da Europski parlament ima pilot projekt koji je oruđen na eh, internetu koji će biti dostupan profesionalcima o djevojčicama kojima prijeti genitalno sakačenje ili koji su to već prošli, to mogu, biti sestre, medicinske sestre, učiteljice, policajke. Sljedeće godine ćemo imati prve indikacije o tome kako projekt funkcionira. Funkcionirat će dvije godine to je e, pilot projekt Evropska, Evropskog parlamenta s kojim smo vrlo zadovoljni. Što se tiče progona, analiza je objavljena početkom ove godine o sudskim slučajevima u Europskoj uniji koji se tiču genitalnog sakačenja ženja. E, neke države članice su e, mogle progoniti takve slučaje, nekve ne, neke lekcije smo mogli naučiti. Zatim imamo međunarodnu zaštitu, imamo e, procedure za e, azil i primitak izbjeglica tu e, žrtve žene kojima prijeti opasnog mogu dobiti pomoć po minimalnim standardima i Također imamo vanjsko djelovanje. Evropska unija je aktivna u borbi protiv genitalnog sakačenja u trećim zemljama, u zaštiti ljudskih prava, u, mm, socijalnom dijalogu, na primjer e, to su možda najvažnije stvari koje treba e, u svezi s ovim spomenuti. Puno vam hvala što ste me saslušali. Thank you very much. Hvala. A sada imate priliku nešto reći. Kao što sam vam rekao na početku, ovo je jedna, jedan specijalni sastanak gdje ćemo sve vas zamoliti da se pridružite u e, raspravi, da e, postavite pitanje ili svoje komentare. Gospođa Mudi, izvolite. Hvala, vrlo sam sretna što ste spomenuli Bristol jer imamo dva, dvoje parlamentaraca iz Bristola. Ja sam svjesna rada koji vi obavljate tamo jer znamo da je to fantastično, ali imam nekoliko pitanja. Prvo je kad smo razgovarali o, s nekim od žena iz Bristola, jedna od stvari koje su naglasile je možda nešto o čemu možemo govoriti, a to je putovanja, odnosno uzorak putovanja. Da li znate što se događa prilikom putovanja tih žena? Vidite da žene i mlade djevojke rezerviraju eh, letove za treće zemlje. Da li o tome nešto znate? Da li postoji područje za intervenciju na kojoj bismo mogli poraditi? Jako me zanima također ono što ste rekli o progonu, o sudskom progonu, odnosno o zakonodavstvu koji okružuje ovaj problem. Iako je možda nešto što se nesavršeno primjenjuje, ovaj zakon postoji i to je nešto što žene mogu i same koristiti, e, mogu i same pokrenuti sudske tužbe. E, također željela bih nešto odgovoriti na ono što je rekla gospođa iz komisije kako sudski progon treba funkcionirati, kako radi i ko su oni koje treba sudbeno progoditi. I treće, vrlo jednostavno pitanje, da li možemo učiniti više, da što vi mislite? Da li postoje još neke stvari koje bismo mogli poduzeti e, da bismo bolje djelovali u ovome području? Hvala lijepo. Izvolite, gospođo Orte, možete li odgovoriti na ova pitanja? Hvala. Ja želim govoriti o pitanjima putovanja. Vrlo je važno ljeti e, napraviti diskutirati o, tome. Bila sam u Bristolu ljeti, e, i, i razgovarali smo o tome što treba napraviti saznati kamo ljudi putuju, imati mm, kakt sa medicinom, sa sestrama i liječnicima. Nažalost, mm, se, medicinska sestre i liječnici nisu dobro obučeni u tom pogledu jer onakim lokalnim vlastima e, se e, podizima e, stalno, stalno obuka. Neki tu poduku dobivaju samo i jednom, pa ljudi jednostavno nemaju baš hrabrosti početi o razgovor o genitalnom sakačenju. To treba napraviti. Zatim treba nešto napraviti u svezi s putovanjima. Zajednice trebaju biti više angažirane nema zajedničkih pa, u zajednici o genitalnom sakočenju žena ljeti, iako je to bila jedna od proporuka e, e, odbor za genitalno sakačenje nikad to nije zapravo započeo. Treba razgovarati sa zajednicama i treba im osvijestiti, eh, osvijestiti o tome. To je vrlo važno. Ono što E, smo vidjeli u svezi s progonom. Mnoge zajednice koje su angažirane u zakonodavstvu i razumiju zakone kažu da znamo da zakon postoji i mi taj zakon koristimo. Vrlo je važno da pokažemo da zajednice razumiju zakon ne treba im samo govoriti o zakonu, već i o njegovim implikacijama, jer smo imali slučajeve, naročito kad Recimo, Zampol je u Bristolu prijavljeni, žena je odvezla svoju djecu u treću zemlju. Zajednice moraju razumjeti o tome što se događa ali svima jasno e, kažemo e, da u Jedinom kraljevstvu nije bilo progon e, obitelji u kojoj je došlo genitalnog sakačenja, ali također razumimo da je govoriti o zakonu isto vrlo važno. U Francuskoj se to više primjenjuje ali to ne znači da tamo djevojčice nisu opasnosti od genitalnog sakačenja. Da, imamo strategija, ali moramo također prepoznati da se to mora činiti zajedno s prevencijom e, radom u školima, radom na razini zajednice, ali najvažnije također treba angažirati e, zajednice u zemlji porijekla. Financiranje je povezano ili s Europom ili sa Afrikom, kako da napravimo mostove tako da zajednice u zemljama porijekla su jednako angažirane. Ako netko ode kući, ako ne, mogu, ne možemo angažirati nikoga da im uđe u trag, postoje stvari teške, moramo poduzeti mjere i u Europi i u zemljama trećeg svijeta odakle ti ljudi dolaze. Ako budemo radili samo u Europi, to nećemo riješiti. Problem kako da e, to moramo riješiti u Africi, moramo raditi sa parlamentarcima u Africi, mora biti više dijaloga u društvu, tako da se e, više dubinski razgovara o tom problemu. Hvala. Hvala. Imam mm, gospođu Gerlin koja je tražila riječ. Hvala. Hvala što ste došli. Bilo je vrlo zanimljivo e, slušati e, vašu prezentaciju i pogledati filmiće. Prvi je bio vrlo stvaran i vrlo težak za gledanje. Mislim da bi to trebalo biti obavezno e, za prikazivanje u školama i kao Kler ja predstavljam Bristol, pa mi je drago što ste spomenuli prvom mislu. imam nekoliko pitanja. Željela sam se dovezati o ovom razgovoru o e, sudskom progonu, jer mi znamo da neke države članice imaju progon na visokoj razini u Francuskoj. S se radi o jednom prstenu, odnosno o jednom području gdje su brojevi impresivni. Mislim da smo daleko odmakli, vi ste puno tome doprinijeli, e, na čemu vam zahvaljujem. U 15 država članica imamo planove za borbu protiv genitalnog sakađenja. 14 su promijenili zakone o azilu, odnosno pravila o azilu i uzeli u obzir genitalno sakađenje kao e, mogućnost, a 10 država članica E, već e, su uvele u svoje kazneno pravo kazne za genitalno sakačenje. To je fantastično, ali ima država članica koja to nisu uzeli u obzir i ne čine ništa po tom pitanju. Ja vas podržavam u toliko koliko pokušavate surađivati sa Afrikom, ali mislim da još moramo puno učiniti i u našim državama članicama, moramo nastaviti s radom u našim državama članicama. Što se tiče kaznenog progona, željela bih vas pitati čini se neukosno na neki način da se kazneno progone roditelji. Iako razumijem želju da se to učini, ali pri vaš je problem e, osjetljivi pristup osjetljivim nam, na to mi se sviđa. ako bi bilo više kaznenih progona, bilo roditelja, bilo onih koji E, to čine ako nisu roditelji. Da li mislite da li bi to bilo korisno ili se stvari mogu postići tako da zakoni postoje, ali da se oni ne provode ni u kojoj fazi. Znam da to zvuči negativno, ali me malo brine taj kazneni progon i mislim da to može biti kontraproduktivno, naročito u ovom uzburkanom svijetu u kojem živimo gdje postoje kulturni spor, nesporazumi. Ne želimo ih produbljivati i nastavljati i ih podržavati. Hvala lijepo. Ako se slažete, možda bismo mogli čuti još neko pitanje, pa onda zamolite gospođu Ortej da odgovori na sva ta pitanja. A sada gospođa e, Zaborska, lijepo, molim imate riječ. Puno hvala, gospođa e, direktorice. Hvala vam na ovom izvješću i na izlaganju e, na vašoj prezentaciji ovog celog problema. Dakujem veľmi pekne za uvedenje temi. Što se tiče ove teme, evo ponovit ću sada. Znači, htjela sam vam zahvaliti što ste nas uveli u ovu temu. I ovo je sada moj e, treći e, mandat u sazivu Europskog parlamenta i moram reći da je ovo moja, e, da, sam prve, na prvoj raspravi o ovoj temi sudjelovala 2006. godine, što znači da deset godina u Europskom parlamentu već govorimo o toj temi i govorimo o svim mogućim opasnostima koje takva praksa podrazumijeva te također govorimo o diskriminaciji i govorimo o napadu na ljudsko dostojanstvo. Također bih htjela znati e, koliko se već dugo vi borite protiv genitalnog sakačenja žena. Također vas želim pitati, vidite li možda e, neki razvoj, pozitivnu dinamiku, zato što govorimo danas o e, brojci od 200 milijuna žena u svijetu, a ne znamo još koliko novih žena biva pogođeno ovom praksom svake godine. Dakle, mene zanima sada kakva je tendencija i kako se ta e, e, situacija razvija. Pomažu li možda mjere koje se usvajaju na razini Europske unije, Afrike i Azije? Svi napori koji se realiziraju jesu li urodili plodom? Meni je jasno da su nevladine udruge i tekako aktivne, ali mislim da bi političari morali napraviti puno više, zato što su upravo političari ti koji trebaju osigurati prikladno zakonodavstvo koje će spriječiti genitalno sakačenje žena. a zakonodavstvo mora uključiti i mjere sprečavanja, također mora uključiti i mjere kažnjavanja, odnosno Moramo reći da u većini situacija postoji jako puno nedostataka. Također želim reći da cijenim vaš rad i ja bih e, također htjela da imamo puno više muškaraca koji bi se e, pridružili ovoj borbi protiv genitalnog sakačenja žena. Mislim da bi to bilo vrlo pozitivno i mislim da bi političari trebali o tome razgovarati puno češće. Thank you very much. Hvala. A sada gospođa Jimenez. Izvolite. Imate riječ. Puno hvala. Ja sam, broj 8 je broj kanala. Ne, broj 8 je španjolski broj kanala. Dobro, evo ja ću vam govoriti na Na španjolskom prvo htjela bih vam eh, zahvaliti E, evo, iako sam došla malo kasnije i e, ovo je e, moj drugi mandat u Europskom parlamentu, jedan manje od kolegice Zabrovske, ali već sam dovoljno vremena ovdje. Od prvog trenutka se borim protiv ovakve prakse E, zato što e, se borim za e, žrtve ne samo rodnog nasilja, nego bilo kakvu vrstu žrtve. Ali kada govorimo o rodnom nasilju, ovdje moramo spomenuti i genitalno sakačenje žena te o prisilnim brakovima. Vi ste rekli jednu jako zanimljivu stvar, a to je da što god mi napravili u Europi, ako nismo koordinirani i ako ne surađujemo sa zajednicama u zemljama porijekla, tamo gdje se događaju ovakve prakse, onda rezultati neće biti vidljivi. Ja sam također i članica odbora za razvoj i suradnju, e, znači odbora DEVE. I također sam članica izaslanstva e, koje se naziva AKP, e, znači Afrika, Karibi, Pacifik, E, i obuhvaća 72 zemlje. Ima jako mnogo zemalja koje se upravo bave tim pitanjem. Idući tjedan nas čeka putovanje u Namibiju. E, na sastancima koje održavamo e, na neki način provodimo tu parlamentarnu diplomaciju. Dakle, mi tijekom godine sastavljamo izvješća E, u suradnji sa zakonodavcima u određenoj zemlji i nakon toga izglasavamo ta izvješća. Ja sam već sudjelovala na nekim od tih e, sastanaka koje se održavaju nekoliko puta godišnje. I moram priznati e, da mm, nisu uvijek muškarci ti, makar ima i žena koje to smatraju dijelom kulture i u trenutku glasovanja dolazi do određene zadrške, do mm, suzdržanosti. Zato ja smatram da je jako bitno da iskoristimo te instrumente kako bismo napravili izvješća i mi u svim našim izvješćima kada govorimo o e, nasilju, znači od strane Europske unije, e, mi spominjemo i to genitalno sakačenje ali e, na razini Europske unije da imamo jako malo takvih e, izvješća i malo je zemalja koje to promjenjuju, a problem je ogroman. I problem je što je najveća pomoć potrebna upravo tamo na terenu. E, ja mislim da je dobro pokrenuti što više mjera i sastati se sa osobama koje su predstavnice nevladinih udruga na samom terenu kada putujemo na određena mjesta. Još jedna važna stvar je saznati postoje li možda nekakve statistike, kakve statistike postoje u tim zemljama i također kao što je Ana već ranije e, postavila pitanja, Znači što možemo napraviti kako bismo promijenili takvu praksu jer je najteže promijeniti kulturu, a najgore je što upravo neki muškarci ili žene smatraju da e, se ako nisu genitalno osakačene te žene neće udati, smatrat će ih se manje e, atraktivnima ili će to utjecati na njihov način e, hodanja. Dakle, bitno je da zapravo napravimo nešto u tom smjeru kulturoloških promjena. Hvala. U redu, hvala vam. A sad će nam naša gošća odgovoriti. Bilo je stvarno jako puno pitanja, mm, mnogo ih je bilo vrlo zanimljivih, ali ako nam možete ukratko eh, odgovoriti, to bi bilo eh, odlično. Izvolite. Hvala vam. E, prvo pitanje koje se odnosi na progon. Da li, da, da li treba kazneno goniti roditelje? E, vidjeli smo da do toga dolazi u Africi, vidjeli smo roditelje koji su kažnjeno gonjeni i ako razgovarate sa zajednicom, reći će vam e, da se to može pozitivno shvatiti samo ako je došlo do podizanja svijesti i ako je pružena odgovarajuća podrška u zajednici a očito je da u velikom broju slučajeva se nije na odgovarajući način razgovaralo sa zajednicom. Tako da, da, ako će se kazneno goniti roditelji, o tome treba razgovarati. U Ujedinjenoj kraljevini se najviše bavimo pitanjem kako pronaći dokaze i kako e, i gdje je to zapravo učinjeno. To je uvijek bilo problematično. Ali u slučajevima gdje se pronađu dokazi, većina nas iz organizacija civilnog društva, mi smatramo da postoji mogućnost da se kazneno goni odgovorni i da to treba učiniti. Isto tako trebamo e, shvatiti što to znači za obitelji, što to znači za djevojčice i e, i djecu koje moraju svjedočiti protiv roditelja. To je vrlo problematično i trebamo otkriti na koji način pružiti podršku tim djevojčicama i osigurati da se zbog toga ili u cijelom tom procesu ne razbiju obitelji. Forward radi na ovome već proteklih 30 godina. Trebalo nam je 30 godina da se ove teme pojave u programima za razvoj. Ja mislim da se to sada napokon događa polako i tek u proteklih pet godina smo primijetili strateške e, napore za iskorjenjivanje ove prakse. Mnogi smatraju da se to njih ne tiče, da to nije isto kao i ostale vrste zlostavljanja i da treba pružiti drugačiji oblik zaštite. Oblik zaštite s kojim se ne želimo baviti. I ljudima je trebalo jako puno vremena da to shvate i da shvate da je genitalno sakačenje jednako važan oblik zlostavljanja. To je zapravo sve rezultate rada nevladinih udruga, medija, ali i e, donositelja politika. Sada se napokon nešto poduzima zbog pritiska koji je izvršen. Tako da vidimo te nove e, promjene i vidim da se te nove promjene temelje na tome da sve više ljudi govori o tome, razgovara o tome. Vidimo da su mladi ljudi postali vidljiviji, spremni govoriti o tome i spremni nešto poduzeti. Isto tako vidjeli smo promjenu kad je riječ o sudjelovanju muškaraca i bavljanju ovom temom. Kada smo krenuli, nismo imali muškarce na našoj strani. E, sada smo uspjeli uključiti muškarce, vidimo i sve više očeva koji govore da, e, da su znali da se takve stvari događaju da bi poduzeli bili neke stvari. Isto tako mm, nastojimo približiti i vjerske vođe i vidim da se promjene polako događaju, polako u fazama. Ljudi dobivaju e, najprije informacije, postaje im ugodnije o tome razgovarati i ljudi dobivaju priliku da nešto učine. Isto tako, e, da li sve ovo donosi neke rezultate? Da. E, vidimo ipak da je smanjena učestalost. Podaci UNICEF-a pokazuju da u nekim zemljama da su e, stope vrlo niske. Egipat je recimo bio zemlja sa najvišom stopom, nekad je ta stopa bila 97, danas je 91%. Tako da, eto, došlo je do pada od 6%. Vidjeli smo u zemljama poput Kenije. Tamo je pak stopa pala za 30% i sad je negdje na 20 ili 23%. Tako da vide se promjene. A osim toga vidimo i kod mladih djevojčica, mlađih od 15 godina, da i one e, drugčije razmišljaju. Isto tako vidimo da se sve više mladih djevojčica odupire tome. No, podaci se uglavnom temelje na procjenama, temelje se na postavljanju pitanja ljudima, I to možda ne govori pravu istinu. No svakako znamo da se uvode različiti napori kako bi se mm, podaci prikupljali na različite načine. I vidjeli smo na koji način kako napraviti bolju procjenu e, učestalosti i rizika. A e, što se tiče međunarodne suradnje, Drago mi je da čujem da ove godine je objavljen natječaj koji Europe Aida za zemlje AKP-a i da je jedan od fokusa i iskorjenjivanje genitalnog sakaćenja. Isto tako se govori o instrumentima u Africi iz protokola iz Nambukta. Kako ćemo osigurati da se ti instrumenti doista koriste? U ovom trenutku imamo ciljeve održiva razvoja i cilj broj 5 jasno govori o tome da je potrebno surađivati na ovim temama. Stoga smatramo da postoje mogućnosti za promjenu i da postoji e, mogućnosti za uključivanje. I u Ujedinjenoj kraljevini smo o, otkrili kada je premijer organizirao prije dvije godine summit o genitalnom sakačenju žena, e takav je događaj stvarno prikupio um, golemu svjetsku pozornost, okupio jako puno donositelja politika te e, predstavnika civilnog društva. Rezultat, tog sastanka na vrhu bio je promjena u razgovorima, više aktivnosti, više podizanje svijesti, i u mojem radu sa um, Girl Generation vidimo stvarne rezultate. U Gambiji koja nije željela o tome razgovarati, predsjednik je rekao da zabranjuje uh, genitalno sakačenje žene. To je bila velika promjena zato što su mm, prije dvije godine, evo ja sam bila tamo, uh, netko je rekao, jednom kad predsjednik to bude rekao da će to zabraniti, tek će onda se početi poduzimati napore. U nekim slučajevima smo vidjeli, recimo u Tanzaniji gdje smo također prisutni, sada nam se priključuju i tradicionalni vođe, e, vjerski vođe, ali isto tako vidimo da i lokalne, to jest e, da vlada čini određene poteze. E, promjene su spore, ali moramo omogućiti, dopustiti da se dogode i jednostavno cijeniti te promjene. Isto tako ne smijemo biti previše pesimistični. I mislim da u slučaju genitalnog sakačenja, zbog toga što je to bila tako ukorijenjena praksa koja je e, koja traje već stoljećima, ljudima e, je teško prihvatiti promjene. Ali ja vidim i čujem jako puno glasova u Ujedinjenoj kraljevini. Trenutačno na ovim temama radi oko 30 organizacija, a nekada smo mi bili jedini. Tako da vidite da se sve više ljudi uključuje, e, političari su uključeni i meni je drago da se o tome napokon razgovara. Stoga smatram da idemo u pravom smjeru i da što više budemo e, sudjelovali, što više budemo imali e, povjerenja kad razgovaramo o tim temama, o temama rodne jednakosti e, zlostavljanja, e, mislim da ćemo uspjeti ostvariti napredak. Hvala vam puno. Thank you very much, Ms. Hvala vam, gospođo Ojorte. Bilo nam je, bilo nam je iznimno zadovoljstvo što ste došli danas k nama. Mislim da je ovo bila vrlo interesantna razmjena mišljenja. i najvažnije od svega jeste da ste nam pružili nadu. Mi također radimo na tome i u kontaktu smo s ljudima koji se bave e, tom temom i žene i djevojčice koje su bile žrtve genitalnog sakačenja moraju biti uključene u sve te napore. Još jednom najljepša hvala i obećajem vam da ćemo se i mi u ovom odboru e, baviti time, a vi ćete biti dobrodošli kad god to poželite. Hvala vam. Mi nastavljamo sa dnevnim redom. sljedeća točka dnevnog reda je izvještaj o tome kako zajednička poljoprivredna politika može unaprijediti stvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima. S nama je izvjestiteljica gospođa Kestinger. I izvolite, imate riječ. Eh, Hvala. Mi se u našem izvješću bavimo tom temom kako kroz e, instrumente ZPP p-a možemo stvarati radna mjesta u ruralnim područjima. Ja sam evo e, pokušala, pokušala e, zapravo Eh, ugraditi u to izvješće odbora Agri, uključiti i žene, znači poljoprivrednice, odnosno žene koje rade u ruralnim područjima. Smatramo da je to jedno od ključnih pitanja kako bismo zadržali i omogućili održivi razvoj ruralnog područja. U prosjeku u Europi nekakvih 28% poljoprivrednih gospodarstava je u rukama žena i u nekim državama dolazimo čak do 50% žena upraviteljica gospodarstva gospodarskih e, upraviteljica gospodarskih imanja, odnosno poljoprivrednica. Riječ je o više manje malom i srednjem poduzetništvu. U prosjeku su e, veličine od 5 do 8 hektara i njima upravljaju žene. U ruralnim područjima populacija je sastavljena e, od nešto manje od 50% žena, ali samo 37% njih radi. E sada, kada govorimo o jednakim mogućnostima u ruralnim područjima, to je naš e, cilj i da bismo to postigli moramo imati usmjerene mjere kako bismo poticali na rad i zaposlenost žena. ZPP već predviđa neke mogućnosti za financiranje. Mi imamo tematske programe kao što su, na primjer, programi za potporu žena poduzetnica, također i e, također e, programi za međustrukovne izobrazbe za promicanje poticanje ulaganja e, koji su na raspolaganju ne samo ženama nego također i muškarcima, također i programi mjera za razvoj gospodarskih područja, gospodarskih imanja, također e, imamo i posebne programe za razvoj i suradnju koji su temeljeni na klasterima, odnosno na mrežama. Evo, to su sve one mjere koje već e, postoje u okviru znači, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. To su uspješni programi, revizorski sud e, i e, druga tijela također su ti koji redovito provjeravaju na koji način se koriste e, resursi koji su na raspolaganju. I žene su te koje definitivno mogu dati doprinos na način da se ti fondovi što bolje i učinkovitije koriste. Kada govorimo o ženama u ruralnim područjima, to možete iščitati i iz mog mišljenja. Mi smo se usmjerili na ulaganje i na socijalno poduzetništvo. Evo, to je nešto što definitivno može pogodovati ženama. Kada govorimo o mjerama diversifikacije, to je također jako bitno za obiteljstvo gospodarstva. U mojoj državi, u Austriji, postoji jako puno uspješnih projekata koji idu u tom smjeru. Recimo, komercijalizacija e, e, poljoprivrednih proizvoda. Također postoje i neke žene koje se bave marketingom, odnosno e, prodajom od samog gospodarstva do krajnje korisnika. I to je nešto što je velika prilika za žene poduzetnice. Ili pak također e, nuđenje odmora na poljoprivrednim gospodarstvima, nešto kao agriturizam. U tom slučaju poljoprivredna gospodarstva surađuju sa stručnjacima iz turističkog sektora. Oni primaju turiste i prvenstveno je taj turizam usmjeren na djecu postoje i neki novi koncepti, a to je znači green care, odnosno usluge pružanja skrbi. E, nude se svakojake e, usluge koje su vezane također i uz neposrednu trgovinu uz neposredno pružanje skrbi. Riječ je najčešće o ženama koje nemaju posebnu izobrazbu za to područje, ali su možda imale e, E, u obitelji mm, neko poljoprivredno gospodarstvo i one su na taj način preuzele nasljedstvo u nasljedstvo tu zemlju te su dobile mogućnost da razviju neki posao. Također su bitna i savjetovanja kada govorimo o raznim oblicima proizvodnje. Ovdje su te mjere također usmjerene i na žene. Evo, to su sve oni koncepti koje možete naći u mom izvješću izobrazba, prekvalifikacija, e, povećanje kvalifikacije ne samo u horizontalnom nego i u transversalnom smislu. Dakle, postoji jako puno načina kroz koje možemo osnažiti žene. Nemamo baš previše vremena, ali i vi sami znate da od kada postoje svi ti tečajevi za izobrazbu, oni se ne koriste uvijek na način na koji bi trebalo. I zato možemo napraviti puno više. E, stoga se ovdje povezujemo i sa temom pomirenja poslovnog i privatnog života. Također postoji i problem s birokracijom. Često znamo da je teško predati zahtjev za sudjelovanje u europskim programima zato što birokracija otežava. Evo, e, to su neki od problema koje, smo istaknuli u tom izvješću i u mišljenju. Ja sam sada spremna čuti vaše mišljenje i dočekati vaše amandmane. Znamo koliko je važno ruralno područje i bitno nam je da na aktivan i konkretan način pomognemo ženama, ali i muškarcama da se i dalje osjećaju kao kod kuće u ruralnim područjima i da im na taj način zajamčimo dobru budućnost. Evo, osobno sam uvjerena da ovdje zaista žene imaju ključnu ulogu. Thank you uh, Hvala vam, a sada da čujemo izvjestitelje u sjeni. Nema ovdje nikoga iz socijalista i demokrata. No, o, jedan od asistenata će govoriti u ime e, zastupnika. Izvolite. Dobro, ja ću pročitati mišljenje gospođe Jotove. Ona je izvjestitelj u Sjeni u ime socijalista. Mišljenje našeg odbora bi imalo posebnu težinu ako bismo zatražili poseban status za žene u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Što se tiče drugog stupa, moramo inzistirati na proračunu koji vodi računa o rodnoj jednakosti kojim bi se pomoglo ženama u ruralnim područjima. Prema studiji parlamenta iz prosinca 2015. Korporativne, e, korporativne gospodarstva koriste više sredstava iz drugog stupa nego žene poljoprivrednice. Socijalna struktura je također e, važna, pardon, socijalna infrastruktura je vrlo važna i pod time mislim na otvaranje vrtića, škola, zdravstvenih ustanova koje bi ženama omogućile da pronađu ravnotežu između profesionalnog e, i privatnog života te brige za obitelj. Potrebna su nam e, posebna financijska sredstva ako želimo spriječiti depopulaciju te odlazak stanovništva iz ruralnog područja. I na ženama je da odigraju ključnu ulogu da se to postugne, a na nama je da im e, osiguramo odgovarajuće mjere i osiguramo odgovarajuća financijska sredstva. A sada u ime ECR-a gospodin Grvika. Zahvaljujem. Evo prije svega htjelim zahvaliti kolegici Kösinger na ovom e, izvješću, mišljenju. Riječ, vidi se da je riječ zapravo o mladoj ženi. Na temelju svojeg iskustva ona je zapravo izrekla neke vrlo konkretne stvari, ali htio bih nadodati neke elemente. Ja sam kontaktirao sa mnogim ženama koje se bave poljoprivredom u mojoj regiji jedna od točaka koja nedostaje u tom izvješću je e, točka vezana uz majke u, ruralnim područjima, a to je veza između majčinstva i e, zanimanja. Dakle, pitanje e, majčinstva, odgoja, djece u ruralnim područjima, što često dovodi do problema zato što ne postoji dovoljno struktura E, osim toga, postoji i generacijski jaz, e, odnosno prijenos s generacije na generaciju, znači često dolazi do jaza. Također postoji i rodna perspektiva koja je ovdje na strani e, žena. A u ruralnom području moramo spomenuti da je i dalje aktivno manje žena u poljoprivredi nego što je riječ, nego, što su to muškarci. Otprilike 3000 E, poljoprivrednih gospodarstava u Njemačkoj, samo 8%, samo 64% njih, samo manji dio njih vode žene. E, I to većina njih koje upravljaju poljoprivrednim gospodarstvima čine to e, znači kao part-time posao zato što se moraju baviti i obitelju. Dakle, postoji jako puno pokazatelja da je poljoprivreda ta koja treba žene Također i kada govorimo sa znanstvenog stajališta, jasno je kako stoje stvari. Osim toga, mi smo e, pratili i rasprave vezane uz poljoprivredu, uz sjenu mlijeka i uz sve probleme s kojima se suočavaju poljoprivrednici u cijeloj Europi. E, svi znamo da poljoprivrednici imaju jako važnu ulogu i tu ulogu treba priznati. Također je bitno da osiguramo da muškarci i žene jednako zarađuju. Evo ja ću osobno mm, dati neke amandmane i nadamo se da ćemo uspjeti proizvesti nešto dobro za naše poljoprivrednike i muškarci i žene u Europi. Thank you very much. Now it's time for... A sada zeleni, eh, izvjestitelj u sam ja. Ja sam član odbora za poljoprivredu i ovo je vrlo važna tema i za mene, a naravno je prioritet za naš klub. Smatramo da je stav izvjestiteljice vrlo dobar, pružila jako puno informacija. Mislimo da je ovaj izvještaj vrlo zanimljiv i da su se postavila ključna pitanja. Mi imamo još neke prijedloge koje ćemo podnijeti u amandmanima kako bi se izvještaj koncentrirao na još nekoliko tema. Kao prvo, mm, postoji nešto što se zove takozvani nevidljivi rad žena. Jako je važno da Europska komisija mm, unaprijedi prikupljanje statističkih podataka o tom nevidljivom radu. Jer znamo da postoji jako puno žena koje rade u ruralnim područjima Ma, ali u većini slučajeva one nisu vlasnice gospodarstava, već jednostavno rade zajedno s muškarcima. I one rade jednako kao i muškarci. Druga, drugo pitanje. Mislimo da je potrebno osigurati pristup javnim uslugama poput zdravstva i obrazovanja, i to za muškarce i za žene. Izvjestiteljica se e, je govorila o posebnom posebnoj obuci, ali ja zapravo smatram da je vrlo važno osigurati pristup općem obrazovanju. I za nas je jako bitno, to ja sam e, si razmišljam, dakle treba osigurati da ruralna područja imaju jednaki pristup javnoj infrastrukturi, dakle sigurnoj opskrbi energije, internetom, i e, zdravstvenim ustanovama. Ja sad recimo živim u ruralnom području i nemam dobru internetsku vezu. To naravno predstavlja prepreku, a osim toga mnogo toga danas ni ne možete učiniti bez interneta. A tvrtke koje nude zapravo mm, operateri bi trebali osigurati e, vezu svugdje, ne samo tamo gdje imaju jako puno e, korisnika. I na kraju, ovo je ključno pitanje za nas u svim odborima i u svim izvještajima. Moramo uh, unaprijediti uh, europske strukturne fondove i EFSI fond te drugi um, stup zajedničke poljoprivredne politike kad je riječ o uh, rodnoj ravnopravnosti. Tako da, evo, to su naše ideje i siguran sam da možemo surađivati. ali od samog početka smo vrlo zadovoljni radom izvjestiteljice. Mislim da je ovo itekako bitno jer jako, jako puno žena živi u ruralnim područjima i ne u najboljim uvjetima. Tako da je za nas jako važno da žene ne rade samo zajedno sa muškarcima, već da rade i samostalno. Hvala vam na e, mišljenju i računajte na našu pomoć u daljnjoj pripremi ovog izvješća. And A sada je vrijeme da izvestiteljica uh, e, zaključi. Ja, herzlichen e, Hvala svima na doprinosu i na komentarima. Da, spomenuli ste neke jako važne stvari. Evo, možda mm, zapravo jedna stvar e, na koju ja želim podsjetiti, a to je da u okviru ZPP-a zapravo želimo naći najbolju moguću priliku da poboljšamo situaciju. E, slažem se sa problemima koje ste vi istaknuti, istaknuli, a to je znači pitanje majčinskog dopusta, odnosno taj nevidljivi rad i tako dalje. Ali puno puta sve ovisi o socijalnim politikama država članica. Ona ima ključnu ulogu u takvim pitanjima. Pogotovo ako pogledamo brojke poljoprivrednica, odnosno poljoprivrednih poduzetnica. Dakle, od države do države postoje različiti motivi i postoji e, različiti motivi zbog čega u nekoj državi imamo manje ili više žena poduzetnica u poljoprivredi. Dakle, muškarci često odabiru nekakva druga područja, recimo u Austriji, dok žene onda ostaje na poljoprivrednim gospodarstvima. Neki su također govorili o ravnoteži između privatnog i poslovnog života na gospodarskom, e, na poljoprivrednom imanju E, također i posjete generacijski jaz, zato što vrlo često djede i bake žive na poljoprivrednom gospodarstvu, te oni kad kada uskaču i pomažu u odgoju i skrbi za djecu. Postoje jako puno aspekata i sve analize koje ste napravili s kojima se slažem, ali ne nužno sa svima. I to e, vrlo često nisu situacije koje možemo pokriti u okviru tih potpora iz Europskog fonda za ruralni razvoj. Dakle, kako doći do poboljšanja e, situacije u praksi? Ja znam da se o tome govori jako često i da postoji jako puno sastanaka na toj razini, ali kada govorimo o poboljšanju žena u ruralnom području, moramo na neki način zajamčiti drugačiji status u budućnosti. Sigurno postoje i neki aspekti koji su e, povezani uz to pitanje i koji mogu pozitivno utjecati i sigurno ću uvrstiti u svoje mišljenje neke od vaših prijedloga. Hvala vam. Rok za podnošenje amandmana je 30. svibnja, tako da imamo još šest dana. A glasat ćemo u odboru FEM 11. i 12. srpnja. Now is, uh, point, A sada dolazi na red sljedeća točka. E, stvaranje uvjeta na tržištu rada koji pogoduju ostvarenju ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Evo i ja moram otići, znate da imamo jako puno aktivnosti u Europskom parlamentu, ali evo pozivam kolegicu koja će me zamijeniti. Predsjedavajući me Predsjedavajući me zamolio da preuzmem i zadovoljstvo mi je voditi sljedeću točku, a to je prezentaciju studije koja se tiče tržišnih uvjeta koje idu u prilog e, ravnoteži između rada i života. A sada imamo gospođu Davaki koja će nam dati prezentaciju te studije. Izvolite gospođo Davaki, imate riječ. Oh, uh, Veliko mi je zadovoljstvo što sam s vama i što ponovno mogu govoriti o mojem omiljenoj temi, a to je ravnoteža između života i rada. I try to Ja ću pokušati prijeći polako preko studija koju svi imate a u kojoj je previše informacija možda, obzirom na vrijeme koje mi je e, dato, usredotočit ću se na najvažnije stvari i nadam se da vam neću biti predosadna. Ovdje vidite da svi aspekti ljudskog života natječuju se u dvije dimenzije. Dimenzija vremena i resursa koji su dostupni ženama i muškarcima. Pod ravnotežom između radnog života i života obično podrazumijevamo mogućnost da se kombiniraju dva područja javni i privatni Neću govoriti o pomirenju života obitelji i života kao radnik, jer mnogo evropskih državljana nema obitelj koju nazivamo nuklearnu obitelj, ali za njima je i za njih je važno da imaju, da uspostave ravnotežu između rada i života. To podrazumijeva fleksibilnost uvjeta rada i prava da se E, smanje broj radnih sati kako bi se brinuli za djecu ili za starije. To je još jedna dimenzija koju zaboravljamo, previše se usredotočujemo na djecu. Ako nema ravnoteže između e, rada i života, dolazi do učinka kada granice između tri područja postaju e, nejasne i tad dolazi do stresa, učinka na odnose i fizičko i mentalno zdravlje. To je još jedan problem, a to je e, nedostatak vremena. A to je osjećaj koji svi imamo da nam užurbani ritam života stvara osjećaj stalnog pritiska. U studiji sam pokušala govoriti o uzrocima sukoba između država i rada, zatim ravnoteže između plaćenog i neplaćenog rada i slobodno vrijeme, te također i spolne dimenzije u svim ovih područja. Ono što nastojimo je na neki način promovirati ravnotežu između rada i života u kontekstu evropske politike. E, usredotočila sam se na tri važna e, događaja. To je strategija Evropske unije 2020 koja ima za cilj e, eliminirati siromaštvo do 2020. godine cilj koji nam se ne čini više dosiživ obzirom na financijsku krizu. Sada imamo 4,8 milijuna stanovništva koje žive u siromaštvu više nego 2004. 75% stanovništva u dobi od 20 do 64 nastoji se zaposliti od 2020. Mnoge će države članice morati naći način da zaposli e, žene. Uspjeh će ovisiti o mjerama koje se tiču pitanja ravnoteže između života i rada i e, također e, uravnotežiti e, zaradu muškaraca i žena za iste poslove. Drugo je pakt za jednakopravnost e, koji se fokusira na e, ravnotežu u radu muškaraca i žena i konačno strateški angažman za ravnopravnost spolova za 2016. do 2019. Još jednom se usredotečuje na ravnopravnost spolova i u ta područja uključenom je veće uključenje žena u tržište rada, zatim jednake plaće muškaraca i žena i smanjenje procipa u e, penzijama muškaraca i žena koji će smanjiti siromaštvo u žena. A sada socioekonomski kontekst Evropske unije. Imamo stanovništvo koje stari za Zatim imamo teške uvjete zapošljavanja koje ima utjecaj na ranjive e, skupine u društvu, naročito žene, velike promjene na tržištu e, rada pogoršane e, recesijom, koje je dovelo do većeg nezapošljavanja, transformacija radnog mjesta i fleksibilni radni sati i konačno e, žene su one koje pružaju primarnu njegu. Europska platforma je jedna od inicijativa unutar strategije Europske unije 2020 pokušava dovesti do kohezije, promociju socijalnog uključivanja ženja smjernice Europske unije 2020. nastoje Europsku uniju učiniti boljim tržištem rada za ranjive skupine. Preporučaju se mjere i akcije koje pružaju jednakopravno za žene, naročito žene koje su neodadne i stanije. Europski socijalni fond promovira eh, zapošljavanje žena eh, i dalje postoji otpor da se prizna da siromaštvo zapravo više ima utjecaja na žene. 2013. Evropska komisija usvojila paket za socijalne investicije koje će nastojati napraviti ciljanu politiku u europskim zemljama. Što se tiče nezapošljavanja zapošljavanja i spolova, e, žene su više zastupljene u nekim poslovima, muš muškarci i žene se zapošljavaju pod različitim ugovorima, imaju različite plaće i provode više ili manje vremena u neplaćenom e, zapošljavanju. Žene rade samo 29 godina, muškarci 34, a to ima utjecaja na penzije, odnosno stope e, penzija postoji segmentacija između muškarca i žena na tržištu rada. Od 20 e, profesionalnih skupina najviši broj e, radnika, samo pet je uravnotoženo spolno. Radi se o e, zaposlenjima u kojima su više ili manje zastupljene žene. Javni sektor je vrlo važan za žene jer tamo su žene više zastupljene iako su također e, više zaposlene u povremenim poslovima što ima negativne i pozitivne posljedice. Nejednakost je veća u profesionalnim skupinama, ali muškarci dobolje bolje prolaze u različitim dobnim skupinama što se tiče e, plaćenog rada, žen, muškarci rade 41 sata, žene 34 sata tjedno. Muškarci čak i dulje rade 41 sata, ali žene u nekim profesijama, kao što je rekla kolegica prije, su potpuno nevidljive. Prema tome ne možemo to procijeniti. Benefiti imaju u, vrlo važnu ulogu u tome i ljudi e, se na taj način bore protiv mm, siromaštva. Problem ne primanja e, benefita za stanovanje ili nezaposlenost treba izbjegavati zbog poštenog pristupa to je zbog kompleksnosti sistema, socijalne stigme, da se dobivaju e, potpore i tako dalje tako dalje. Dakle, Važnost e, obiteljske politike za redistribuciju prihoda u društvu koje je stari je vrlo važno jer sve se vrti oko toga kako definiramo razliku između neplaćenog rada koji zovemo skrb. Skrb je nešto što ima puno lica i vrlo je važno u e, literaturi o spolovima definira se na različite načine, fokusira se na neke aspekte, skrb ima različite dimenzije, to je ili se čini iz ljubavi kada skrbnik i njegov, ne, onaj za koga skrbi su povezani obiteljski, recimo roditelji djece, ili kad taj odnos ne postoji, u tom slučaju to profesija, ali i još uvijek se razlikuje od ostalih oblika plaćenog rada jer postoji element e, međusobne ovisnosti između skrbnika i onog kojem se skrb pruža. Tu postoje i troškovi koji nisu gospodarski ili financijski već i emocionalni kad se radi o skrbi za e, djecu ili za e, roditelje. To uvijek rade žene zbog različitih ideologija. Trenutna slika razlike između E, skrbi u Europskoj uniji govori da su žene te koje su glavni skrbnici, a istovremeno muškarcima se ne pruža mogućnost da jednako e, vrijeme provode u skrbi za nemoćne. U 2013. muškarci su radili 41 sat, a žene 34 sata tjedno, ali ako je neplaćeni rad u to uključen, slika se dramatično mijenja jer kada slačeni rad i kombinira sa nepačim radom, žene su obično radile 64 sata tjedno, a muškarci 53. Razlika proizlazi iz činjenice da žene u prosjeku e, provode 23 e, sata tjedno na skrb, a muškarci samo devet e, Obiteljska politika govori da su to podaci statistike treba pružati podršku od strane države, a to može biti u različitim oblicima, direktnom i nedirektnom, koji mogu biti voucheri ili e, plaćeni izostanak s posla za skrb o djeci i starima, e, subvencije za privatne usluge koje pruža e, osoba ili nevladina udruga ili poduzeće i tako dalje politika kojom se promovira pomirenje rada i slobodnog vremena mora naglasiti žene kao primarne skrbnike. Skrbni žene moraju imati izbor da li će raditi plaćeno ili neplaćeno iako neplaćen rad može zaustevati njihovu karijeru i smanjiti penziju. To postaje komplicirano pitanje ako muškarci ne žele biti skrbnici i tako se ograničuju ženske mogućnosti. To je vrlo nezgodno pitanje jer žene su skrbnici u gospodarskim i socijalnim e, uvjetima. To znači da treba uzeti u obzir e, stanovišta poslodavaca, a u socijalnom smislu tu se radi o socijalnoj inkluziji i dobrobiti djece. Ove dvije su logike sukobljene, na primjer, kada se govori o vremenu eh, povredom na radu i vremenu provedenom sa familijom. Pregovori su vrlo intenzivni i uključuju i eh, zaposlenike i poslodavce tu se opet radi o spolnoj ravnopravnosti. Država mora dati ograničenje i dati e, poticaje obiteljima tako da nema prostora za pregovore između radnika i poslodavaca. Ovo treba biti obiteljska odluka, tko će skrbiti i kako će skrbiti, a uključuje različite faktore. Možda će par recimo e, odlučiti da e, će provesti manje vremena na porodiljskom dopustu ako nisu plaćeni. Ako su plaćeni, onda će žena vjerojatno više vremena provesti na porodiljskom dopustu. Odluka će biti složena, ali kompenzacija je nešto što treba uzeti u obzir ne samo zato što dovodi u pitanje da li će e, i otac htjeti porodiljski dopust ili ne. To se tiče e, financija e, domaćinstva i prilike koju će dobiti otac da bude otac. U svakom slučaju i muškarac i žena dolaze u opasnost da će izgubiti posao i da će ih diskriminirati poslodavci ako odluče ostati na porodiljskom dopustu po strategije 2020. To je e, uzeti u obzir. E, za sada se porodinski dopust oca vrlo slabo e, koristi i slabo je regulirano. E, djeca čiji roditelji nisu zaštićeni od poslodavca imat će manje vremena sa svojim roditeljima nego ako im roditelji imaju posao koji je dobro zaštićen. Skrb za starije je nešto što zanemarujemo, obzirom da populacija stari u Europi to je zahtjev i moralna obveza i za muškarce i za žene u obitelji. Mi svi imamo starije rođake, roditelje ili neke druge rođake o kojima treba skrbiti broj e, radno sposobnih koji skrbe za starije 16%, 3% posto rade u punom radnom vremenu, a 13% povremeno. Proporci, e, udio žena među skrbnicima koje to rade barem jednom tjednom je e, četiri puta, 4% veća nego u muškaraca, znači 12% i 16% u e, dobnoj skupini do 18 do 64. 18 muškaraca, 18% muškaraca i 22% e, žena pružaju skrb barem jednom tjedno, ali to ne obuhvaća one skrbnike koji nisu vidljivi zbog neformalnih uvjeta rada. To je vrlo sivo područje. Još nešto je pokazano. 50% onih koji se e, stalno skrbe za starije su stalno zaposleni. Europska komisija predložila je još jedan dopust za zaposlene koji moraju skrbiti za starije. 19 država članica to već ima u svojem zakonodavstvu, omogućava fleksibilne radne, e, radno vrijeme. Također se kaže da penzija za one koji skrbe o starijima će biti uzeta u obzir i da će se uzeti u obzir spolna razlika onih koji skrbe o starijima. Mi svi znamo u teoriji o čemu govorimo kad govorimo o slobodnom vremenu, to uključuje slobodno vrijeme koje nam preostaje nakon održavanja skrbi koji je nepočen posao i plaćeni posao. Ono što je važno kad govorimo o slobodnom vremenu, osim činjenice da je to postao luksus, je činjenica da je to manje kontroverzno jer, jer se tiče svih sve socijalne klase, sve profesionalne skupine, ali ne utječe na sve jednako. Za neke je to pitanje izbora, a za druge je to obveza. To je neizbježno. Tu imamo smanjeni procijep između spolova koji se dogodio između 2005. i 2010 obzirom na razlike u Evropskoj uniji došlo je do e, porasta e, onoga što nazivamo vremenskim pritiskom. E, slobodno vrijeme i aktivnosti kojima se bavimo u slobodno vrijeme je nešto kao tampon između rada e, i u radnim satima, a uključuje sve moguće vrste vještina, svladavanje novih jezika ili sličnoga. Prema jednoj studiji koju je Ferbakel e, podozo 2013. koji je e, koja je proučavala Evropljane u 46 zemalja, je zaključila da je e, vrlo važno učiti nešto novo u slobodno vrijeme. Ljudi koji su podvrgnuti pritisku e, vremena u svakodnevnom životu cijene relaksaciju puno više dok e, oni u mirovini svoje slobodno vrijeme koriste da uče nove stvari. Ono što se obično spominje ovdje, a to je velika razlika između muškaraca i žena kada se govori o relaksaciji i slobodnom vremenu. To nije e, ono što ja sam rekla, ali koristimo dva termina e, kontaminacija i fermentacija, što znači da Žensko slobodno vrijeme je vrlo često kontaminirano prisustvom djece. I to ne znači ništa loš jer su nam djeca draga, ali to jednostavno znači da žene nisu potpuno slobodne da uživaju u svojim slobodnim aktivnostima i da čine što god žele. One mogu nazivati slobodnom vremenom, e, slobodnim vremenom e, gledanje televizije dok su u istoj sobi igraju djeca. Žensko slobodno vrijeme je puno fragmentiranije nego muško. Institucionalni kontekst je vrlo relevantan jer žene imaju manje slobodnog vremena za slobodne aktivnosti, a javna sfera ako ne dovedemo u pitanje e, rascijep, odnosno granice između slobodnog i e, radnog vremena, ostaje dalje taj procip. U 2015. je poduzeta sta studija koja je pokazala negativnu vezu između e, radnog vremena i ravnoteže između slobodnog vremena i radnog vremena. Analiza je pokazala da države sa e, više slobodnog vremena, a manje e, vremena po provedenom radu ne pokazuju u isto vrijeme i e, najveće zadovoljstvo provođenjem slobodnog vremena. Dakle, ja ću završiti sa zdravljem i ravnotežom između radnog i slobodnog vremena jer vrlo je jasno da fleksibilnost na radnom mjestu može imati vrlo negativan učinak za, na radnike. To je vrlo nezgodan, nezgodna tema jer fleksibilnost zvuči jako, jako dobro. Ona daje ljudima izbor, no, da li je to zaista tako? O tome se vodi eh, rasprava. Neću sad je pokretati sa vama. Ali moramo biti oprezni kada govorimo o negativnim i pozitivnim učincima ravnoteže, odnosno politike ravnoteže između radnog i slobodnog vremena. Povećanje fleksibilnosti na radnom mjestu tu znači da se preklapaju e, radno i slobodno vrijeme kao rezultat e, rada, odnosno rada sa drugog mjesta. Dakle, ne postoji više e, radno mjesto koje se definira kao takvo razlika u spolovima i razlika u radu po spolovima je kategorija koja ovisi o stereotipima i odražava se neaktivnošću žena koja je velika među starim građankama i to dovodi do puno zdravstvenih problema. No glavni rizik povezan sa fleksibilnošću na radnom mjestu je da, da smo stalno uključeni i ne možemo zaista napraviti razliku između vremena kad radimo i kad ne radimo, kad imamo svoj privatni život. I konačno, koje su rezultati i zaključci ove studije koje upućuju na neke točke politike. Najvažnije je da ako država članica želi E, ostvariti ciljeve 2020. u, vezi sa e, politikom spolova. U mnogim državama eh, kriza je dovela do povećanog siromaštva, mikroekonomična politika koja ima za cilj konsolidaciju mora se fokusirati i na spolove da vidimo kako ćemo dobiti različite ishode za muškare, muškarce i žene iz različite eh, skupine, dohodovne skupine holistički je pristup vrlo važan jer gleda na siromaštvo kao strukturalni problem, a ne problem individu, e, pojedinca. Postoje alternativne politike za smanjenje politike e, e, siromaštva. Država može pomoći pružanjem socijalne i fizičke infrastrukture, obiteljska politika mora biti integrirana i koherentna i alokacija resursa traži e, rekonstrukciju i strukturalne promjene. E, sudjelovanje svih dionika u ovom procesu je vrlo važno. E, možemo raditi sa različitim instrumentima, subvencije, pružanje mogućnosti majkama da ostanu aktivne, znači zatim školske aktivnosti i pružanje usluga nakon e, školskog, e, školskih sati. Sve se to može koristiti da se maksimizira kontrola nad svojim vlastitim životom. Parametri između muškarca rata, e, ra, muškog i ženskog rada treba uzeti u obzir kad se govori o plaćenom i neplaćenom radu. Tre, politika će se temeljiti na pravu na rad, kao na pravu koje proizlazi iz građanskog statusa. Novi razvoj u ovome je belgijski primjer koji svima dozvoljava da rade po jednoj stopi za plaćeni i neplaćeni rad, odnosno ljudi imaju pravo kontrolirati svoj život i kako će e, uzimati e, e, godišnji odmor i zašto. Treba nam manje skupa briga za djecu, to je vrlo važno za majke koje žele ostati zaposlene. Ja mislim da mi mikrofon ne radi. Da, radi, dobro. Oprostite. Civilno društvo je eh, također eh, uključeno i to vrlo eh, intenzivno u pruženju podrške ranjivim socijalnim skupinama. Imamo jako puno primjera iz različitih zemalja ja ću samo spomenuti Portugal gdje postoji jedna nevladina udruga koja se time bavi. Odivelers e, pokret, zatim u Andaluziji e, solidarnost za sve u Grčkoj samo nekoliko sam spomenula, ima ih puno. Što se tiče e, kvalitete zapošljenja, to se neće popraviti automatski sa ekonomskim razvojem. Nacionalne politike mogu im biti odkorisni tako da pružaju podršku u poboljšanju uvjeta rada i povećanju zarada. To je također dio agende. Transformacija radnog mjesta je vrlo važno kad se govori o promjeni uloga spolova moramo više uzbe, uzeti u obzir model e, skrbi koji pružaju e, e, pojedinci i konačno fleksibilnosti u porodiljskom dopustu ne smije biti samo za jedan spol, ali treba pregovarati ali ti pregovori mogu dovesti do peteškoća u praksi. Ako želimo smanjiti e, subvencije, vrlo je važno da svi imaju pravo na te subvencije. Politika će uključiti i poboljšavanje administrativnih procedura, znači zatim povećanje svijesti i iznalaženje načina da se dopre do onih koji imaju pravo na benefite, a ne dobivaju ih. Kad konačno govorimo o onima koji e, su e, migranti moramo se e, prisjetiti da oni imaju iste socijalno-gospodarske probleme. Europski fondovi putem Europskog integracijskog fonda za migrante trebaju se dati na lokalnoj razini kako bi im se omogućio pristup svim uslugama koje im trebaju za njihovo postizanje ravnoteže između rada i slobodnog vremena. Znam da postoji model za cijelu Europsku e, uniju, ali on ne može možda biti provodiv u dijelu zbog različitih kultura i različitih politika, ali u klimi ekonomske krize i povećanih e, raseljavanja, obzirom na e, ono što smo obećali da ćemo postići do 2020 u strategiji pružamo e, jamstva e, građanima da imaju dobre uvjeti života. Hvala vam puno za vašu pa, pozornost. Um, um, Hvala vam na ovom vrlo važnom doprinosu našim raspravama o ravnoteži između privatnog i poslovnog života. vi ste zapravo otišli mnogo dalje od rasprave o samoj temi između poslovnog i obiteljskog života. Svidjelo mi je e, ono što ste rekli da mi moramo balansirati e, naš poslovni život, a ne dopuštati poslovnom životu da um, upravlja nama. Želi li netko komentirati um, ovu prezentaciju? Da, najprije u ime komisije hvala vam na ovom interesantnom izvještaju. pažljivo ćemo to pročitati i mislim da će nam biti koristano. Čujete li me? Mislim da su naši direktori baš jutros razgovarali o toj temi, tako da ne bih e, sada ja ulazio u detalje. Ne bih sada ulazio u detalje zato što znam da su naši generalni direktori iz opće uprave za pravosuđe i opće uprave za zapošljavanje razgovarali upravo o tome jutros. Ali mislim da ste u izvještaju istaknuli mnogo zanimljivih tema, e, cijenimo ga i svakako ćemo ga pažljivo pročitati. Hvala vam na e, ovom obavljenom poslu. Hvala vam. Ima li još pitanja od ostalih sudionika? A ako nema dodatnih pitanja, onda vam želim zahvaliti na izvještaju. A ja ću osigurati da izvještaj dođe do svih zastupnika. We move on to the next um, and actually uh, last point we will deal with. Prelazimo na sljedeću i to je zapravo zadnja točka kojom ćemo se baviti danas. Riječ je o prezentaciji studija e, o nevladinim organizacijama koje se bore za prava žena u odabranim e, zemljama članicama Europske unije. Mislim da je ovo pravi trenutak da o tome razgovaramo. Čućemo prezentaciju gospođe McCracken. Yes, it's <laughs> important for interpreters not to speak too fast and um, it's important for the uh, FAM committee to have this mapping, not only... Jako je važno da odbor za uh, prava žena ima ove podatke, ne samo zbog kontakata koji su nam korisni, već i zbog toga što nam je korisno znati o međunarodnim uh, platformama. Izvolite, imate riječ. I hope that's, work, that's working okay, it sounds okay. Hvala vam što ste nas pozvali da dođemo ovamo i da govorimo o, studiju. studiji. Ja ću stvarno nastojati biti učinkovita. Mi smo analizirali nove feminističke organizacije u cijeloj Europskoj uniji. Enormous task to zvuči kao golem zadatak i detaljna studija i smatramo da bi popisivanje svih feminističkih organizacija bio ogroman napor, tako da smo mi pokušali napraviti pregled novih organizacija. Tako da ovo nije sveobuhvatan prikaz feminističkih organizacija, ali nastojat ćemo pokazati nove razvoje na toj sceni u Europskoj uniji i ispričati neke interesantne primjere. Evo sažet ću vam neka, neke od ključnih e, otkrića. Analizirali smo 65 organizacija u sedam zemalja članica. E, gledali smo njihov materijal koji su objavili na stranicama i tako dalje. Uspjeli smo razgovarati sa nekolicinom ljudi iz tih organizacija. I m, mm, ideologija je vrlo šarolika, e, kao i dugoročni i kratkoročni ciljevi. E, organizacije se bitno razlikuju međusobno. Vrlo ih je teško e, vrlo je teško u ovom trenutku opisati status novog feminizma, budući da ga predstavljaju ovako raznolike skupine. No, mislim da si, sa sigurnošću možemo reći da nove feminističke organizacije koje smo mi analizirale su možda mm, više pluralističke u e, svojim pristupima u usporedbi sa e, organizacijama iz prošlosti u 60. ili 70. E, nove organizacije se bave rasom, invaliditetom, seksualnošću i rodom. To su recimo novi razvoji u usporedbi sa e, drugim valom feminizma. E, nažalost, jako je malo javnih, javnog novca dostupno tim organizacijama, bilo sa razine vlade ili Europske unije. Trebala sam još jednu stvar reći. Organizacije koje smo mi analizirali nisu bile starije od pet godina. I imaju feminističke ciljeve. i bave se e, pravima žena i uglavnom su uključene u e, rasprave, nacionalne rasprave. Analizirali smo sedam slučajeva, dakle Bugarska, Francuska, Portugal, Ujedinjena kraljevina, Švedska. I Italija. Većina tih organizacija je službeno registrirana kao neprofitne organizacije, ali mnoge su i neformalne organizacije, dakle nisu zapravo uopće registrirane kao um, civilna društva, možda je to samo recimo, postoje samo u obliku bloga ili neformalne uh, mreže žena i muškaraca. Um, vrlo se razlikuju kad je riječ o osoblju, većina ih se oslanja na volontere, neki imaju izvršne odbore, neki nemaju, tako da stvarno uh, organizacije su vrlo raznolike. Online platforme i socijalni mediji su, kao što možete očekivati, ključne za ove organizacije i sve one koriste socijalne medije kao dio svoje strategije i aktivnosti. Isto tako jako interesantno da velik broj organizacija koje smo analizirali na neki način odgovaraju i na mjere štednje i financijsku krizu. Neke od njih pružaju usluge koje, su, koje je država uskratila zbog mjera štednje. Tako da to stvara nove probleme ženama oko kojih se onda žene okupljaju. Mislim da je to zapravo i glavni razlog zašto je mnogo njih osnovano. A s druge strane nema dovoljno novca za sve organizacije. Kratko smo analizirali povijest e, feminizma do ovog novog e, vala, ako to mogu tako nazvati, i jako puno istraživanja je posvećeno što se sada događa u feminističkom pokretu kao u trenutku ovog četvrtog vala. Mm, to je sve tekako povezano sa online aktivnostima, ali E, i sa pronalaskom sredstava i podrške izvan institucija. Kao što sam rekla, ideološki su organizacije vrlo različite jedna od druge. Žene koje sudjeluju u tim skupinama se na različite načine povezuju sa drugim balom. Mnoge od e, pripadnica ovih novih organizacija se zapravo žele distancirati od starijeg načina e, tumačenja feminizma. E, na primjer, pitanje odvojenih prostora za žene i ženskog separatizma koji su e, bili karakteristični za um, protišli e, val feminizma, to sada nije bitno. I to te teme u principu današnjim organizacijama nisu bitne. Nekim će ljudima to biti tužno da velik broj organizacija namjerno izbjegavaju pojmove poput e, feminizma ili feministica zbog e, pogrešne ili zapravo lošeg konotacije i javno ne koriste te pojmove, ali u e, otvorenom razgovoru će bez problema reći da su feministkinje. I nijedna od organizacija nije bila povezana sa političkom strankom. primijetili smo da organizacije koje smo analizirale se uglavnom bave određenim e, skupinama koje imaju određene potrebe. Dakle, nije da govore na strukturnoj razini. Jako puno tema to jest razloga postojanja za ove organizacije su žene koje su recimo žrtve nasilja, žene migrantice, pristup žena znanstvenim e, predmetima, žene s invaliditetom, te e, rodni utjecaj mjera štednje. Uglavnom, organizacije imaju vrlo jasne misije, imaju vrlo jasnu ciljanu skupinu žena kojima žele pomoći. Što se tiče unutarnje organizacije ili administrativnog ustroja, ako to mogu tako reći, najveći dio su e, neprofitne organizacije Naravno, u različitim zemljama su postupci registracije drugačiji, no većina ih je registrirana kao neprofitne organizacije i nisu dobivale sredstva kroz vlade, već kroz sponzorstva ili e, individualne sponzore. Sponzorstvo je itekako važna tema među ovim skupinama. Zbog nedostatka sredstava organizacije se snažno oslanjaju na rad volontera ili imaju zaposlene osobe sa vrlo niskim plaćama ili na kratkoročnim ugovorima. Uglavnom su to organizacije koje nude usluge recimo osnaživanje e, djevojčica i poticanje da se bave znanstvenim predmetima. Možemo prijeći na sljedeći slajd. Analizirali smo koje su prepreke i mogućnosti za ove nove petogodišnje organizacije. Jedna od najvećih prepreki u e, razdoblju štednje je nedostatak novca. No to bi mogla biti i mogućnost. Mnoge su nam zapravo i rekle da ne žele sudjelovati u vladinim projektima zato što bi to značilo da moraju promijeniti svoj diskurs ili, ili smanjiti ambicije. Isto tako, to je značilo da e, organizacije sve je više razvijaju jedan pristup u radi sam potiču volontere da se uključe, potiču aktivnu suradnju, tako da to što nema novaca možda nije možda nužno loša stvar, ali svakako e, je problem. Bilo je jako puno neslaganja između feminističkih organizacija u nekim zemljama više nego u nekim drugima, recimo baš u Francuskoj a i između različitih generacija organizacija. Uglavnom, mlađi potkazuju malo otpora prema starima, što je šteta i pomalo izgubljena mogućnost, zato što mnoge starije organizacije imaju danas snažniju, bolji pristup moći, vlasti, novcu. Tako da mm, to bi mogla biti propuštena prilika. A um, oslanjanje na rad volontera i nedostatak stručnosti se također javlja kao problem kad je riječ o, o zadobivanju povjerenja. Posebice ako bi organizacije trebale dobiti sponzorstvo, to je vrlo teško učiniti ako radite iz nečije spavače sobe ili nemate primjerenu e, infrastrukturu da pripremite zahtjeve, vlastite zahtjeve za sredstvima. Tako da to se isto dosta često spominjalo. Jedna mogućnost ili zapravo uspjeh tih organizacija jest da vrlo pažljivo i kreativno koriste nove medije. Neke organizacije su organizirale vrlo dobre kampanje, što znači da su imale vrlo široku publiku, da su došli do e, glavnih medija, tradicionalnih medija i na taj način potakli raspravu na nacionalnoj e, razini. Evo, samo ću na brzinu proći kroz ove studije slučajeva. Bugarska. Nijedna od identificiranih organizacija nije izrazila da je feministička. Francuska. Organizacije nemaju dovoljno financijskih sredstava, niti osoblja i ima jako puno unutarnjih podjela među samim organizacijama. Mm, u Italiji mnoge skupine su svoju pozornost koncentrirale i na žene i na muškarce. Problemi žena, današnji problemi žena nisu samo današnji problemi žena, već i muškaraca. Zatim, isto tako mnogo se govorilo o kulturnim proizvodima, socijalnoj komunikaciji, zastupanju i stereotipima. U Poljskoj postoji a, povijesno nasljeđe, budući da je Poljska postkomunistička zemlja. mnoge organizacije nisu željela da ih se opisuje kao feminističke zbog loše konotacije i veze između feminizma i komunizma. I trenutačno političko okruženje je vrlo oštro nastrojeno prema feminističkim organizacijama i pravima žena. U Portugalu većina organizacija se temelje na volonterskom radu. Nedostatak eh, financiranja od strane vlade i tako dalje. U Švedskoj E, tamo organizacije surađuju sa formalnom politikom, tako da ima veze između e, rada e, feminističkih organizacija i šire feminističke agende. U Jednjenoj kraljevini smo također vidjeli da nema novaca od strane vlade, to se nekako najbolje vidi u Jednjenoj kraljevini. zapravo nitko od tih organizacija ne dobiva novac od vlade. Organizacije e, vode volonteri i plaćeno osoblje i primijetili su da društvo nema povjerenja prema feministima. Stoga se žele distancirati od, te, od tog pojma. Kažu da, da su eksplicitno feministički, da zasigurno ne bi imali sljedbenika. Eto, to je bio vrlo brzi prikaz e, studija slučajeva i sada bih stala. Um, Gospodin hvala vam i baš je zanimljivo vidjeti koliko je raznolika situacija u zemljama članicama. E, imamo li možda pitanja, doprinose komentare? Imam ja jedno impresioniralo me kad ste rekli da nitko nije povezan sa e, političkim strankama. To mi se činilo zanimljivim. Ali moje pitanje zapravo bilo zašto se ne povezuju sa starim pokretima? Za, zbog različitih ideologija, zato što nemaju povjerenja u njih. Da, ovo je vrlo zanimljivo. I zapravo može biti dugačak odgovor, a kratak odgovor je sljedeći. Organizacije koje su vodile žene su mlade e, i jednostavno njihove mreže nisu uključivale neke od starih organizacija. Dakle, to su neke od praktičnih razloga. Ali s druge strane postoji i e, želja između među novim organizacijama da se distanciraju od te ideologije. No, nove organizacije žele biti uključivije s obzirom na recimo ispunjavanje različitih potreba kad je riječ o e, temama vezanim uz seksualnost i dakle zapravo žele nekakav spoj između e, seksualnosti, spola, roda i kultura. A stariji feministički pokreti su možda malo previše usredotočeni na e, bijelkinje i e, radničku klasu, nekakav srednji sloj. Ima li još netko pitanje? Izvolite, gospođo Davaki. Hvala vam na ovoj interesantnoj raspravi. Mene je dojmila ta činjenica o mržnji protiv eh, feminizma. Je li, prema vašem mišljenju, a vi ste vodili intervjue, je li to zbog toga što žele ispasti bolje u medijima ako shvatite, shvaćate što želim reći, ili doista znaju što odbijaju. S obzirom na to da je feminizam kao e, ideologija i područje rada ogromno područje, ja ne vjerujem da novo oformljene organizacije i sve članice, posebice one mlađe, eh, znaju što odbijaju. Da, ja mislim da je to i dijelom zbog toga što se mnogo toga u prethodnim eh, pokretima ne zna. A s druge strane mislim da se žele izbjeći te negativne konotacije što bi, onoga što je feminizam trebao predstavljati. No, zar nije to onda udarac i na ženska prava, jer ne možete to razdvajati. Ne možete ženska prava, to je prava žena, razdvajati od starijih pokreta feminizma. I nije istina da se tek odnedavno neke stvari dijele. to je zapravo vrlo stara kritika feminističkog pokreta da rasa u to nije uključena. E, seksualnost je stopostotna e, stopostotni doprinos e, feminističkih znanstvenika. Kako meni se stvarno nije mi jasno kako se, dakle, možete biti feministi, a istovremeno odbijati ove stare pokrete. Ma radi se o odbijanju riječi feminizam ili feminist. Kad e, govorite s njima, one tu riječ odbijaju, ali kad nastavite razgovori, oni kažu da, da, to je to. Dakle, nije da se ne slažu sa ideologijom ili sa ambicijama. Radi se jednostavno o javnoj slici, ali to je toksično, zaista truje jer se radi o porazu. Ako prestanete koristiti riječi, onda stvarate negativnu porodnu informaciju. I to je potencijalno toksično, ali to se mijenja. Jer feminizam se ponovno vraća što je više ljudi online koji razgovaraju o tim pitanjima i tim problemima. One more from... Ja imam još jedno pitanje. Što bi parlament mogao napraviti kao institucija u koji se artikulira toliko puno interesa društva? Kako mi možemo reagirati na nove trendove? Da, željela sam o tome govoriti zapravo. Prije svega financiranja, ako je moguće. Ne znam zapravo financiranje novih organizacija koje će pomoći i pružiti podršku njihovim startupovima, a ili im dati glas. To je prvi puta da ovaj odbor e, za ženska pitanja o tome govorim. Mislim da je nužno nastaviti angažman s tim skupinama i čuti ih jer one kažu drugačije stvari od onih o kojima razgovaramo u ovoj sobi. To su novi glasovi, i treba s njima surađivati e, neprestano i stalno li još e, komentara ili pitanja? Ne, u tom slučaju puno hvala na odličnoj prezentaciji. Hvala objema stručnjakinjama i mislim da je sljedeća točka zapravo administrativni i tehnički izvještaj o CS duplove i nemamo ništa podrazno. Sljedeći sastanak je 13. lipnja. Time završavam sastanak. Puno hvala.